komunicirati. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svim članovima odbora na postavljenim pitanjima i želim e, zahvaliti kandidatu gospodinu Hilu na odgovorima koje je dao. A sada riječ dajem gospodinu Hilu e, kako bi nam dao e, svoje zaključne izjave. Možete imati i malo više od predviđenih pet minuta jer bili smo disciplinirani pa imamo vremena. Tako da e, i članovima mogu dati mogućnost da postave dodatna pitanja ako nisu e, zadovoljni dosadašnjim odgovorima. Hvala gospodine Hill, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem također članovima odbora. Vrlo sam vam zahvalan što ste organizirali ovo saslušanje. Nadam se da smatrate da ste imali mogućnost postaviti sva pitanja koja ste željeli. Meni je obećano da će ovo saslušanje biti pravično i mislim da je i to i bilo. Imali ste mogućnost postaviti sva pitanja koja ste htjeli. Primijetio sam E, neka pitanja koja su se uvijek iznova ponavljala. Ja ću e, voditi računa o svemu što je rečeno. E, što se tiče mog portfelja, htio bih samo podvući moje osnovne prioritete, a to je nadam se u skladu s onim što ste vi rekli. Prvi je u području primjene Dakle, želim dovršiti e, ono što je započeo moj prethodnik. E, morat ću posvetiti jako mnogo energije tome od prvog dana kako bi ta pravila zašivjela u praksi, bez obzira da se radi o bakovnoj uniji, MiFIDu ili tako dalje sa ovog e, sastanka stekao sam dojam da većina vas želi da dovršim taj posao i da također želite da Europski parlament ostane uključen u taj proces. E, to, bi, to je apsolutno i moja namjera. E, potim mislim da je dosta govoreno, dosta je riječi bilo o E, implementaciji, međutim mislim da trebamo biti otvoreni za reviziju onog što je već usvojeno. Također moramo identificirati potencijalne nove izvore rizika. E, neki su već spominjali e, strukturne reforme banaka i one koje su prevelike da bi propale. E, međutim u tom e, području postoje i jasni mandati e, skupine G20. Mislim da su stajališta odbora Ekon jasna, da se mora osigurati da su pravila primjenjiva na međunarodnim tržištima, dakle moramo imati zajedničke međunarodne standarde kako bismo svi imali E, jednake šanse a to uključuje i pregovore o sporazumu TTIP. Jedan broj vas govorio je o važnosti e, potrošača i o tome da moramo veću pažnju e, posvetiti potrošačima i korisnicima financijskih usluga. Ja se slažem s time moramo razgovarati sa e, udrugama potrošača kako bismo poboljšali e, situaciju ja tu također želim uključiti odbor i u taj posao. Još jedna od tema bila je važnost e, novih radnih mjesta i gospodarskog rasta. Najveća prijetnja stabilnosti, a ja znam koliko je stabilnost važna e, svima nama, najveća prijetnja je e, nedovoljan gospodarski rast i nezaposlenost. Dakle, ne možemo, se, ne možemo razmišljati o zakonodavstvu odvojeno od toga, ali ja mislim da kroz cijeli niz inicijativa pod kišobranom Unije tržišta kapitala možemo e, postići to da e, financijski sektor da svoj doprinos gospodarskom rastu i e, otvaranju novih radnih mjesta i tu e, želim da e, surađujemo. E, moj fokus će biti da i u tom području pomažem Jean-Claude Junckeru da ostvari svoj plan od 30 milijardi eura kako bi financijski sektor odigrao svoju ulogu u našem gospodarskom razvoju. Još jedna važna tema koja se danas mnogo spominjala je pitanje transparentnosti. Ja smatram da je transparentnost um, od bitne važnosti za dobro e, funkcioniranje financijskih tržišta, ali također i za našu buduću suradnju. Možemo se ne slagati o nekim pitanjima, ali nadam se da se neće dogoditi da e, će doći do, da neće doći do nikakvih neslaganja zato što eventualno ja nisam bio dovoljno transparentan u svom radu. E, ja sam sebe opisao kao e, pragmatičnog europskog političara. Ja sam ja nisam veliki govornik, više volim činiti nego govoriti. E, iako sad evo već tri sata razgovaramo, bilo što što sam ja eventualno uspio postići u politici, e, postigao sam zahvaljujući tome što sam surađivao s drugima, sa drugim e, sa suradnicima i kolegama i ako budem potvrđen nastavit ću sa tim načelom i u svom budućem radu kao povjerenik. Pred svima nama je vrlo velika odgovornost u ovom ključnom trenutku u povijesti našeg kontinenta. Mislim da europski građani žele da se stvari promjene nabolje i mislim da u tome mi možemo odigrati svoju ulogu u tom procesu. Ja se veselim e, i nadam se da ću dobiti šansu da skupa s vama odigram svoju ulogu kako bismo postigli da imamo e, financijski sektor koji je na pravi način reguliran i koji daje svoj doprinos rastućem gospodarstvu kako bismo se e, nosili sa pravim izazovom, a to je stvaranje novih radnih mjesta na korist naših građana, a to će sagraditi njihovo povjerenje u nas i europske institucije i cementirati Europsku uniju eh, u njihovim u njihovim pogledima. Hvala lijepa. Hvala gospodine Hill. Sada ćemo imati sastanak koordinatora, isključeno za javnost, od 5.30 do 7 sati. Prije nego što zatvorim ovaj sastanak, dopustite da pozdravim Sharon Bowles, moju prethodnicu koja je ovdje. E, još jednom zahvaljujem gospodinu Jonathanu Hillu i svima vama. Ovaj sastanak je ovime završen.